E, osobito je dakle važno promicati kulturološka, socijalna i gospodarska prava, što je slučaj i u našem trenutnom akcijskom planu o ljudskim pravima i demokraciji koji trenutno privodimo kraju i raspravljamo o novom akcijskom planu koji će obuhvaćati razdoblje od 2015. do 2019. Jedno od pitanja o kojem smo poprilično raspravljali proteklim mjesecima, bila je zamisao da se značajnija centralnija uloga upravo da gospodarskim, kulturološkim i socijalnim pravima u našim budućim akcijskim planovima. Dakle, preuzimamo vaše prijedloge i vidjet ćemo mm, na koji način će biti obuhvaćeni u našem izvješću u krajnjoj njegove verziji, ali svakako dakle, smo upoznati i e, blizak nam je vaš prijedlog. Možda još samo jedan komentar. E, kad spominjemo e, ljudska prava, e, tu postoji veza sa gospodarskim i socijalnim pravima. I kao što znate, Europska komisija i Europska unija je bila vrlo aktivna u e, promoviranju smjernica UN-a, tako da smo se složili s vama da se to osobito naglasi. Eh, možda nismo toliko na istoj valnoj dužini što se tiče eh, usvajanja pravno obvezujućih instrumenata koji se ovime bave. Nedavno, prije svega par dana, Europski UN u Ženevi je organizirao jedan forum upravo o ovom pitanju i jednoglasno stajalište eh, Europska unije i država članica bilo je da se u ovoj fazi, da bi u ovoj fazi moglo biti malo preuranjeno usvojiti pravno obvezujuće instrumente zbog toga što vjerujemo da ono što je učinjeno u smislu implementacije smjernica, da to nije dovoljno i da moramo uvelik još raditi na tome. Dakle, e, smjernice su zapravo jedan oblik konsenzusa između svih dionika a, I to je nešto što nam je vrlo važno i što želimo još više promicati. Dakle, naš angažman u dolazećim godinama, dolazećih par godina, bit će daljnje promicanje i provedba ovih smjernica UN-a i u ovoj fazi nećemo toliko možda podržavati pravno obvezujuće instrumente. To je jedno pitanje koje sam želio spomenuti u kojem nam se možda pomalo razlikuju stališta, no inače, kao što sam rekao, i dalje ću pratiti sa velikim zanimanjem ovu raspravu gospodina Pancerija i također rad odbora e, za ljudska prava. Zahvaljujem, imali kakvih komentara, izvjestiteljica? E, zahvalila bih se kolegama na svim njihovim opaskama. E, zastupnica Guzman čini mi se da je uvelike dijeli stavove koje sam izrazila u svom e, natrtu što se tiče obvezujućih socijalnih klauzula u trgovinskim sporazumima. Gospodin si je, mislim, vrlo zanimljivu primjedbu rekao e, kada se dotaknuo gospodarskih e, sporazuma o gospodarskim partnerstvima i kada je rekao da je ovaj socijalni ekonomski element povezan vrlo kasno i za nas koji radimo na razvoju posljedica je prilično jasna. Dakle, treba razumjeti posljedice na borbu protiv siromaštva, gladi i tako dalje. Kada pogledamo situaciju Maliju, ondje možemo zapravo vidjeti koliko je krhka ta zemlja bila jer prije nekoliko godina Mali bio jedan najstabilnijih afričkih zemalja, no odjednom nakon svih prakreta u Libiji zapravo je Mali postao žrtvom e, događa bez presadana, e, uvoza teškog naoružanja iz Libije i vrlo ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Vjerujem dakle da moramo primijeniti određene preventivne mjere i razmotriti e, koje su zapravo faze koje prethode sukobima. I tu inzistiram na to na tome da razmatranje raznih oblika kršenja ljudskih prava je često vrlo dobar pokazatelj sukoba koji se zapravo tek kuhaju. E, Europske službi za vanjsko djelovanje e, željela bih reći nisam siguran da govorimo o potpuno iste stvari. Naime, naravno, provedba postojeće e, regulative je nešto na čemu se radi, što moramo dovršiti. No, Europska unija naravno već provodi neke instrumente za ljudska prava u svojim e, politikama, primjerice uredba o, rudama iz sukom zahvaćenih područja. To je jedan primjer. I ne vidim zbog čega bi takva regulativa, odnosno njena pretvaranje u obvezujući e, zakon, bilo nešto što je u suprotnosti e, sa smjernicama o ljudskim pravima. Dakle, mislim da moramo shvatiti da možemo imati niz vrlo preciznih, dobro usmjerenih pravnih instrumenata koje se bave gospodarstvom i ljudskim pravima, a ne samo jedan instrument. I mislim da to je bila poruka gospodina Ragija kada je posjetio Europski parlament prije nekoliko tjedana. Hvala. U redu, 15.12. u 12 sati je rok za podnošenje amandmana, a na sljedećem sastanku 21.1. ćemo glasati. E, oni koji nisu bili s nama ranije, samo ću ponoviti, imamo još 15 e, minuta prije nego što nam dođe povjerenik i pozabavit ćemo se izvješćem gospodina Nojzera o ribarskom sporazumu sa Senegalom, 11. točka dnevnog reda. I ukoliko stignemo i glasat ćemo prije 16.30. Ukoliko to svima prihvatljivo, riječ dajem e, gospodinu Noizeru o partnerskom sporazumu o državnom ribarstvu s Republikom Senegal. Mi na ovaj sporazum možemo dati samo svoj pristanak, no još uvijek smatram da je važno da ovaj odbor raspravi ta pitanja, jer pitanja o e, ribarskim sporazuma je važno za daljnji e, razvojnu politiku i u prošlosti smo imali situacije gdje je došlo do nekih kontroverzi zbog priroda sporazuma o ribarstvu koje smo potpisivali. Dakle, danas ćemo raspraviti o onom sa Senegalom. Prema novim pravilima mi možemo samo dati svoj da ili ne. Dakle, ne možemo imati amandmane, Dakle, da ćemo danas samo povesti raspravu i glasati o izvješću gospodina Nojzera. Norbert, izvolite. Hvala vam lijepo. Doista imamo ograničeni utjecaj na sve ovo, no važno je za odbor za razvoj da bude uključen u sporazume o ribarstvu poput ovoga s Republikom Senegalom. Važno je da nova uredba o zajedničkoj ribarskoj politici u praksi bude provedena i u sporazumima o ribarstvu. Dakle, potrebna nam je općenita odgovornost, ali isto tako i održivost u ribarstvu i moramo se pobrinuti da to sve skupa zajedno lijepo funkcionira. Jedna stvar koju ovdje možemo pozdraviti je da prema protokolu Sardinela je e, riblja vrsta koja se smatra e, nečime što koristi siromašniji dio stanovništva i što ne bi trebalo ovdje biti uključeno. Riblji fond se dijeli sa Mauritanijom i Gvineom Bisao u ovom slučaju i važno je da se pobrinemo da dobijemo podršku Europske unije e, da se na regionalnoj osnovi upravlja ribljim fondom Sardinele i tako možemo pružiti zapravo podršku onom stanovništvu e, koje zapravo provodi ribarstvo na najodrživiji način, a to je malo zanatsko ribarstvo. Što se tiče crnog oslića, mislim da je taj fond, e, fond gdje je izlov pretjeran i mislim da se ovdje moramo pobrinuti da dođe do striktne kontrole plovila Europske unije kako bismo se pobrinuli da ne utječemo na lokalni sektor ribarstva na negativan način. Smatram da se također moramo pobrinuti da države članice koje imaju dozvolu ribarenja na temelju sporazuma da bi trebala ispunjavati svoje obveze o izvješćivanju na godišnjoj razini, da postoji odgovarajuća transparencija i suradnja, sudjelovanje tijekom cijelog trajanja sporazuma. To bi trebalo omogućiti e, da se izvješća zajedničke komisije objave i na temelju toga bi Europski parlament, sve zainteresirane strane, čak i one koje predstavljaju uh, ribarski sektor, da svi budu uključeni u zajednički rad odbora. E, također smatram da bismo trebali snažno pozdraviti činjenicu da Europska unija plaća podršku senegalskom e, sektoru 750 milijuna eura godišnje što bi trebalo omogućiti e, Senegalu da podrži znanstveno istraživanje, kontrolu ribarskog sektora i bori se protiv nezakonitog ribarenja. A to je sve u potpunosti u skladu sa našom zajedničkom ribarstvenom politikom. Također se moramo pobrinuti da mladi fondovi imaju priliku oporaviti se I vjerujem da je za naš odbor potpuno prihvatljivo da svoj pristanak da na ovo i trebali smo pozvati odbor za ribarstvo da također da svoj pristanak ovom protokolu sporazumu sa Republikom Senegalom. Hvala vam. Zahvaljujem Norbertu, ne vidim da se itko javlja za riječ. Gospodin Pongar. I nakon toga Heidi Hautala i gospodin Gorens. Vrlo kratko, htio bih reći da podržavam gospodina Noizera i njegovo izvješće. Važno je da Europski parlament ratificira ovaj sporazum s obzirom da podržava reformu ribarstva u Senegalu. To bi bilo sve. Hvala vam. izvolite. Da, ja smatram da je ovo obrazloženje bilo vrlo dobro koje je popratilo prijedlog postojeći, no imam jedno pitanje što se tiče toga kojim, na koji način bi se borilo protiv nezakonitog, neprijavljenog, nereguliranog ribarenja. Da li Europska unija već e, usko surađuje sa Interpolom ili UN-om u ovom području rada koje je ključno za riblje fondove? Ne znam da li gospodin Noizer ima podatke o tome ili možda netko iz komisije. No, vidim da je gospodin Preda nam se pridružio, pa bih samo rekla da smo imali jednu kratku e, raspravu o tome koliko je važna, važno ribarstvo općenito za razvoj. Da, možda bismo mogli, predsjedateljici kaže, e, baviti se time, već smo se dugo bavili za ribarstvo, imamo nove od, odredbe u zajedničkoj ribarstvenoj politici koje nam omogućuju bolje sporazume, tako da bi to trebalo razmotriti. Gospodin Gorens. Hvala gospođa predsjedateljice. Mene zanima bilo od strane izvjestitelja, bilo od predstavnika komisije. Što se događa kada se ustanovi da je došlo do kršenja odredbi sporazuma? Ranije je bilo moguće oduzeti dozvole ribarima koji su lovili ribu uz Afričku obalu. Dakle, kako se to odvija? Da li to znači da će se naprosto reći da, <laughs> da li možemo samo reći da se to ne smije događati, što se zapravo događa kada do toga konkretno dođe. Dobro, imamo neke pitanja dakle, za komisiju. Gospodin Dominik je ovdje, ako se ne varam, iz opće uprave Mare. Možda nam se možete predstaviti. A kolege bi mogli pripremiti svoje glasačke kartice, ćemo o ovome glasati odmah nakon to ćemo učiniti brzo prije nego što nam dođe povjerenik Mimica. Hvala gospođo predsjedateljice, ja sam Dominik Klenc i radim u odjelu koji je nadležan za e, bilateralne ribarstvene sporazume u glavnoj upravi za ribarstvo i pomorstvo u Europskoj komisiji. Ja sam e, zadužen za ovaj sporazum i pripadajući protokol, dakle riječ je o sporazumu sa Senegalom. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju što je prepoznao prednosti ovoga sporazuma i pripadajućeg protokola koje predlaže komisija. On se temelji na načelima održivosti, dobrog upravljanja, transparentnosti, dosljednosti s razvojnom politikom Europske unije i poštivanjem ljudskih prava i demokratskih načela. Smatram da je gospodin Noizer dobro objasnio glavne crte ovoga sporazuma. Htio bih dati odgovor na pitanje vezano uz borbu protiv nelegalnog ribarenja na regionalnoj razini. Osim što u sklopu predloženog sporazuma predviđamo aktivnosti e, da se pomogne partnerima u borbi protiv ovog ribolova. No htio bih osim toga spomenuti da je Europska unija angažirana zajedno sa zajednicom zemalja Zapadne Afrike, dakle da surađuje s njima, te sa zajednicom zemalja Srednje Afrike a kada je riječ o aktivnostima kojima je svrha povećati sigurnost u e, Gvinejskom zaljevu. Te e, aktivnosti imaju i jedan, jednu značajnu sastavnicu koja se odnosi na borbu protiv nezakonitog ribarstva. Posebno želim spomenuti da se trenutno radi na akcijskom planu koji bi trebao obuhvatiti 2015. do 2020. dakle čitavo to razdoblje, a cilj je dati doprinos poboljšanju sigurnosnih uvjeta u Gvineskom zaljevu, što uključuje i borbu protiv piratstva, nezakonitog ribolova i ostalih oblika nezakonite trgovine. Hvala. Dobro, hvala vam. Norbert, želite li još nešto dodati? Ukoliko ne, Šarl, ne znam li ste dobili odgovor na svoje pitanje? Da, ja sam htio čuti je li bilo nekih prekršaja koji su sankcionirani i ako da, koje tijelo e, izreklo sankcije i koja je bila vrsta sankcija? Dakle, ukoliko dobiti odgovor danas, poslat ću vam pitanje i odgovor pismena. Da, što se tiče sporazuma nove generacije, a tu spada i ovaj sporazum koji želimo sklopiti sa Senegalom. Uključivanje klauzule o poštivanju ljudskih prava i demokratskih načela je zapravo nešto novo. Kada je riječ o sporazumima ove vrste, do sada još nije bilo mjera koje bi se poduzele nakon što je ustanovljeno kršenje ljudskih prava u partnerskoj zemlji. Sve što mogu reći jest da sankcije koje predviđa sporazum tiču se obustave primjene sporazuma i pripadajućeg protokola. Dakle, nije nužno riječ o e, ciljanoj intervenciji e, koja bi se odnosila na nekog brodara ili neku tvrtku na nekog dakle poslovnog subjekta poslovnog subjekta još jedno kratko samo pitanje prije glasanja pa moram reći da nisam zadovoljan odgovorom ne mogu to sakriti to nije vaša greška ali ipak eh, moramo ustanoviti da tu postoji manjkavost što se tiče sankcija to je kao mač bez oštrice, a nema niti nema niti dršku. Dakle, ako nema sankcije, to znači da nema mehanizma kontrole ili postoji mehanizam kontrole, ali ne funkcionira dobro. Dakle, politički gledano mislim da to treba riješiti. Ako do sada nije bilo nikakvih sankcija, to mi se čini ipak nedorečenim ja podržavam zahtjev predsjedateljice da dobijemo u pisanom obliku odgovor vezano uz kontrole, dakle vezano uz ovo pitanje. Drugim riječima, je li bilo kontrole, je li bilo prekršaja i je li to dovelo do sankcija? Ja bih htio da to dobijem napismeno. Dakle, imamo novu generaciju sporazuma koja sada stupaju e, na U prošlosti bilo očitih problema i kršenja, tako da je pitanje da li se što dogodilo sa time. Vjerujem da su nove odredbe dio odgovora na te stare probleme, ali sad nemamo vremena za detaljniju raspravu, pa ako biste mogli, molim vas iz komisije nešto pismeno poslati gospodinu Gerensu, to je bilo lijepo, a nemamo vremena jer moramo preći na glasanje, komisija čeka. Dakle, imamo prijedlog gospodina Gerensa, samo jedno glasanje, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Dakle, jednoglasno je prihvaćeno 17 glasova za. Zahvaljujem Norbertu Noizeru. E, siguran sam da gospodin Preda, koji će, će se ovime nastaviti baviti i u budućnosti. Sada ćemo, već ovdje je povjerenik, pa ćemo brzo prijeći na saslušanje razmjene gledišta svi koji žele otići neka to učine brzo i potiho. I još jedan komentar, sastanak e, izvjestitelja u usjenjo mineralima iz zemalja koje imaju sukobe e, održat će se odmah nakon završetka sljedeće točke, vjerojatno oko 5.45, dakle odmah nakon razmjene gladišta sa komisijom u istoj prostoriji. Dakle, svi koji se bava ovime, izvjestili u sjeni, na ovu temu, molim vas, ostanite u prostoriji. Zahvaljujem. Um, Dragi kolege, drago mi je da je s nama povjerenik za međunarodnu pomoć i razvoj, gospodin Neven Mimica. Tek je mjesec dana na svojoj novoj dužnosti, a već ima toliko posla. Rekao mi je da se vratio kući sinoć kasno iz zapadne Afrike, iz Gvineje. kako je postao povjerenik, čujem da jako naporno radi. Povjereniče, htjeli bismo čuti vaše mišljenje e, i planove za sljedeću godinu, što planirite za plan nakon 2015. Imamo konferenciju u e, Parizu. Imate jako puno posla, a mi vam želimo pomoći u tome. Možda nam, voljeli bismo čuti nešto o vašem programu, o vašem razmišljanjima, što biste voljeli vidjeti u programu rada komisije kojeg o kojem ćemo čuti sljedeći tjedan u Strasburu. Tako da, evo, izvolite. Hvala vam. Hvala vam, gospođo predsjednice, draga Linda, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Ovo je prvi puta da dolazim na sastanak odbora za razvoj od kako sam stupio na dužnost otprilike pri mjesec dana. I dopustite mi da počnem time što ću ponovno izraziti svoju snažnu predanost dijalogu s vama. Parlament je za nas kritični partner i to pogotovo u strateškim dokumentima poput procesa nakon 2015. Zatim razgovori o e, razdoblju nakon sporazuma iz Kotonua te pitanje što sve moramo naučiti e, iz krize s ebolom. Isto tako parlament je ključan partner o konkretnim dokumentima koji su važni kao i cjelokupna strategija. Zato i pozivam e, parlament da vodi nadzor u svim područjima financiranja i instrumenta za razvoj suradnje, Europskog razvojnog fonda i naravno da se uzmu u obzir specifičnosti ovog potonjeg. Razgovarat ćemo o ulozi parlamenta o samim u nekim od ovih tema za vrijeme naše današnje rasprave. No htio sam početi s ovim jasno izraženim stavom. Dopustite mi da vam predstavim, predstavim moje glavne prioritete i koje svima naglašavam, svim partnerima s kojima se sastajem u Europi, Africi i Aziji. Dopustite mi e, da počnem s održivim razvojnim ciljevima za razdoblje nakon 2015. Nesumnjivo, jedan od najvećih e, rezultata u području ostvarenja u posljednjih nekoliko godina su bila upravo ona područja u kojima su definirani i milenijski razvojni ciljevi. No istovremeno još je jako puno posla pred nama. 2015. ne može biti kraj našeg puta. Moramo nadograditi naše milenijske razvojne ciljeve i ići dalje. Prošlog tjedna je glavni tajnik UN-a e UN predstavio svoj e, izvještaj sinteze o planu za nakon 2015. To je ključni doprinos ususret na dolazećim međuvladinim pregovorima. E, definiraju se rezultati rada otvorene radne skupine kao glavna osnova za održive razvojne ciljeve. Šest ključnih elemenata koje glavni tajnik naglasio u svojem izvještaju su uglavnom povezani sa prioritetima Europske unije. Naglasak se stavlja na dostojanstvo, na iskorijenje siromaštva koje mora ostati sveobuhvatni cilj programa za održivi razvoj. Te e, se jača, te se naglašava potreba da se uklone nejednakosti. Isto tako naglašava se uključivost kao preduvjet za zajednički prosperitet. E, pravda, ljudska prava te miroljubiva društva su ključni za održivi razvoj. Vjerujem da izvještaj vrlo korisno nadopunjava detaljnu analizu koju je odradila otvorena radna skupina te izvještaj o održivom financiranju za razvoj. Zajedno predstavljaju zajedničku viziju za plan promjena za sljedećih 15 godina kako bismo stali na kraj siromaštvu, unaprijedili kvalitetu života i zaštitili naš planet kako bi održivi razvojni ciljevi bili postali uspjeh, nije dovoljno dogovoriti se samo o pravim ciljevima. Baš kao što je važna srž, važno je i da globalna zajednica radi prikupi sredstva za provedbu, te da radi na učinkovitim i vjerodostojnim mehanizmima, za monitoring kako bi se napredak e, neprestano pratio morat ćemo mobilizirati i koristiti učinkovito sva sredstva koje imamo na raspolaganju. A to možemo učiniti jedino kroz sveobuhvatni i jedinstveni napor, kroz e, globalno partnerstvo i svaka će zemlja morati preuzeti odgovornost i vlasništvo za vlastiti razvoj, te doprinijeti prema globalnom, globalnim naporima. Zajednički napori s ostalim donorima poput SAD-a, Kine i Brazila će biti ključni. Novo i ojačano globalno partnerstvo mora biti uključivo i mora, mobiliz mobilizirati e, aktivnosti na svim razinama od svih zemalja te od svih dionika, uključujući privatni sektor, civilno društvo, znanstvenu e, zajednicu, parlamente te lokalne uprave. Istovremeno, Uvjeren sam da Europska unija mora odigrati ključnu ulogu. Europska unija je najveći svjetski donor razvojne pomoći te e, voditelj održivog razvoja. To je velika odgovornost i Europska unija mora ispuniti tu odgovornost. Moramo definirati naše, naše pregovaračku poziciju rano sljedeće godine zajedno sa zemljama članicama, ali i sa parlamentom moramo voditi rasprave te moramo potaknuti i ostale da preuzmu odgovornost e, te preuzmu i financijske i nefinancijske obveze. Uvjeren sam da zajedno možemo izgraditi konsenzus te doprinijeti značajnim i ambicioznim ciljevima sljedeće godine. Na trećoj konferenciji za financiranje razvoja u Adisu u srpnju te na samitu za razdoblje nakon 2015. sljedećeg rujna, te u prosincu na klimatskoj konferenciji u Parizu. Drago mi je da je Europski parlament na plenarnoj sjednici nedavno glasao za rezoluciju za razdoblje nakon 2015. na temelju izvještaja gospodina Štira. Ta rezolucija šalje jasnu i čvrstu poruku vijeću i mislim da će pomoći oblikovati stav Europske unije. Tek sam se vratio iz Gineje i dopustite mi da sada malo govorim o epidemiji ebole. Ova epidemija ebole je strašna tragedija za ljude i za zemlje koje je pogonila i oni trebaju našu odlučnu pomoć. Kao što znate, moj kolega Kristos Stilianidos koordinira naše zajedničke napore u borbi protiv epidemije. Do sada smo uspjeli pružiti paket odgovora koji uključuje preko 1 milijarde eura. No već sada moramo razmišljati na koji način pomoći državama jednom kad završi ova kriza ili kad barem krene slabiti. Naša razvojna pomoć će biti ključna da te zemlje riješe svoje nove strukturne probleme kao i one starije. E, ova kriza predstavlja izazov za zdravstveni sektor, ali i za gospodarstvo i za upravljanje. Razgovarao sam sa predsjednikom Gineje te sa njihovim e, ministrom financijama i posjetio sam zdravstvene centre te vidio koliko je važno pružanje primarne zdravstvene skrbi ljudima u toj zemlji. U ovom trenutku naša strategija u Gvineji, Liberiji i Sierra Leone je dvostruka. S jedne strane pokušavamo smanjiti učinak krize na gospodarstvo i društva ovih zemalja, a s druge strane pokušavamo e, obnoviti te opremiti zdravstvene strukture na lokalnoj razini, unaprijediti zdravstvene uvjete te unaprijediti pružanje zdravstvene skrbi. Regionalni program od 28 milijuna eura je nedavno pokrenut, kako bi se podržao zdravstveni sustav u zemljama koje je pogodila ebola. I to je sve dio našeg e, programa za jačanje veza između obnove pomoći i razvoja. E, ta bi sredstva trebala biti dostupna u siječnju. Osim toga, jučer, jučer sam najavio novi paket razvoja u iznosu od 62 milijuna eura za rješavanje dugoročnih posljedica embole u te tri e, zemlje. Polovica tog iznosa ići će Gvineji. E, te se zemlje suočavaju i sa velikim gospodarskim pritiscima. Zato im moramo pomoći kroz e, proračunsku pomoć te pripremiti nove ugovore o izgradnji države. 148 milijuna eura je komisija već mobilizirala i to će dakle ići u obliku proračunske potpore kako bi se poboljšali kapaciteti vlade da pružaju javne usluge i zadrže makroekonomsku stabilnost. Isto tako moramo, zadržati, moramo iskoristiti 11. program Europskog fonda za razvoj u cilju oporavka ehm, sektora poput obrazovanja i poljoprivrede. Sve obrazovne institucije u Liberiji, Sjeri Leoni i Gvineji su trenutno zatvorene i moramo uh, provesti specijalne mjere kako bismo otvorili škole što brže. Još jedan uh, ključni dio naše dugoročne strategije za borbu protiv ebola je istraživanje. U, taj, u tom smo cilju um, namijenili 280 milijuna eura iz programa Horizont 2020. kako bismo surađivali s našim partnerima u industriji na razvoju cijepiva i lijekova, kako bismo spasili što više života diljem svijeta. Cijena cijepiva i troškovi cijepljenja će se uskoro pojaviti kao jedna od tema u okviru pružanja razvojne pomoći zdravstvenim sustavima. Zajedno sa potpredsjednicom gospođom Mogherini, povjerenikom Andriju Kajtisem, te sa koordinatorom za ebolu povjerenikom Stiljanidisom, organizat ću e, konferenciju na visokoj razini o dugoročnom odgovoru na krizu ebole i ta će se konferencija održati rano u 2015. Uvaženi zastupnici, sljedeće godine počet ćemo raditi na revidiranom okviru za sporazum sa AKP zemljama te s Afrikom. Sporazum iz Kotonue je najveći sporazum između sjevera i juga na svijetu, no Evropska unija se dramatično, Evropska unija i svijet su se dramatično promijenili od potpisivanja tog ugovora u lipnju 2000. Moramo raditi sa našim partnerima iz eh, skupine AKP-a kako bismo unaprijedili naše partnerstvo i kako bi obje strane dobile maksimum iz novog ugovora. Mnogi, novi e, okvir se mora nadograditi na ishode postupka, procesa za razdoblje nakon 2015. te mora uključiti različite situacije naših e, AKP partnera. Pozdravljam činjenicu da je već osnovana skupina koja radi na tom okviru. E, isto tako osnovana je jedna skupina jedna posebna skupina u prosincu 2012. Tu skupi, tom skupinom predsjeda Obanzađo, bivši predsjednik Nigerije, te uključuje još 12 e, osoba koje dakle, imaju izuzetne rezultate u međunarodnom e, vodstvu. Od njih smo tražili da pripreme svoj izvještaj i predstavit će ga na sljedećem sastanku na vrhu zemalja AKP-a. Datum tog sastanka još uvijek nije definiran. U okviru Europske unije tokom sljedeće godine mora početi sveobuhvatna rasprava i dijalog o dakle, sporazumu nakon Kotonua. Veselim se što će parlament aktivno sudjelovati u tom postupku. Možda bi ovaj odbor mogao i imenovati jednog trajnog izvjestitelja na tu temu, no naravno to je nešto što mora odlučiti parlament. A sada bih htio spomenuti dvije teme koje, prema mojem mišljenju, zaslužuju našu potpunu pažnju i interes nejednakost i rodna ravnopravnost. Nejednakost je zapravo najveća prepreka održivom razvoju diljem svijeta. Nejednakosti u pristupu vodi, hrani, sanitaciji, obrazovanju ili zdravstvenoj skrbi, nejednakosti u pristupanju u pravu na zemljište te mikrofinanciranju, nejednakosti u sudjelovanju u demokratskim i političkim procesima. Mogu bi ih nabrojati još doista mnogo. Zabrinjavajuće je da nejednakosti u velikom broju slučajeva rastu. To je značajna prijetnja bilo kakvom programu suradnje, bilo da je globalni, regionalni ili bilateralni. I ja sam odlučan stati na kraj takvoj situaciji te staviti temu nejednakosti u centar mojih političkih napora. Nejednakosti su često povezane i sa rodnom ravnopravnošću. Rodna ravnopravnost i ženska prava su jedan dio nedovršenog posla milenijskih razvojnih ciljeva o kojima sam govorio ranije. Nećemo moći iskorijeniti siromaštvo bez značajnog i značajnih i brzih e, pomaka u životima žena i djevojaka u svim zemljama. Stoga sam odlučan u nastojanjima da uklonimo i spriječimo sve oblike nasilja nad ženama i djevojkama. Želim podržati jednako sudjelovanje žena u svim procesima donošenja odluka, na svim razinama i u svim sferama, te želim raditi na jačanju uloge žena u gospodarskom i socijalnim sferama. E, sadašnji akcijski plan za rodnu ravnopravnost ističe sljedeće godine i moja je želja da ga zamijenimo obnovljenim E, programom koji će promicati rodnu ravnopravnost. Uvaženi zastupnici, za manje od mjesec dana počet će Europska godina razvoja 2015. To je jedinstvena prilika da evropljanima, i to posebice mladim evropljanima, pokažemo učinak naše razvojne suradnje. Da im pokažemo kako naši partneri imaju koristi od naše podrške i da im pokažemo kako i Europa ima koristi od takve suradnje. Komisija ima ambiciozan program. Razvili smo vizualni identitet e, te materijale koje će koristiti svi partneri. Biće pokrenuta i posebna web stranica na svim stranicama Europske unije koja će pokazivati na čemu radimo te isticati priče koje se tiču dakle, posebnih interesa. Um, osmislili smo 12 tematskih mjeseci od obrazovanja žena i djevojaka, održivog razvoja do ljudskih prava i na to ćemo se koncentrirati tokom cijele godine. Drago mi je da, je parlament, da se parlament već pridružio našim naporima, dakle od mobiliziranja e, poznatih osoba, organizirao je Europske dane razvoja, organizirao javne rasprave, E, pomogao dakle na organizaciji Expo u Milanu, a u tome svemu sudjeluju i nacionalni parlamenti. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, o svim ovim temama i svima onim ostalim temama koje nisam uspio sada se dotaknuti, e, sad vam želim reći da e, se veselim što ćemo surađivati s parlamentom u nastojanju ostvaranja ovog ambicioznog E, plana u sljedećih nekoliko godina i desetljeća i nadam se da ćemo imati podršku javnosti za naše djelovanje. Hvala, zahvaljujem povjereniku. Drago mi je bilo čuti ono što ste rekli u Europskoj godini za razvoj. Drago mi je da je komisija pomaknula datum in Nadam se da ćemo u sljedećoj godini zajedno promicati Europsku godinu za razvoj. Nekolicina kolega je zatražila riječ. Krenut ćemo od gospodina Prede u ime Pučana. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice, povjereniče. Hvala što ste došli na ovaj poslijepodnevni sastanak i zahvaljujem vam na izlaganju. Obraćam vam se kao, kao stalni izvjestitelj parlamenta za dosljednost politika za razvoj. Kao i kolege, svima nam je bilo drago čuti e, obveze koje ste preuzeli tijekom saslušanja vezano uz ovu temu. I rado bismo čuli, kao što ste spomenuli na samom kraju izlaganja, kako se stvari razvijaju što se tiče tih te obveze od početka vašeg mandata. Prije svega me zanima, slažete li se s tom idejom da uz izvješće o dosljednoj politici za razvoj bude doneseno i priopćenje koje bi omogućilo i političku dimenziju i tu bi se mogle formulirati preporuke za poboljšanje postojećih praksi. Dakle, da li vi predviđate tu mogućnost da osim izvješća postoji i priopćenje e, koje bi dalo snažniju političku dimenziju. Drugo, zanima me kako mislite da možemo integrirati koncept dosljedne politike za razvoj u okvir programa za razdoblje nakon 2015. Spomenuli ste suradnju s gospođom Mogherini. Zanima me jeste li u okviru dosljedne politike za razvoj već razgovarali s visokom predstavnicom o toj temi i o tome da se međusobno koordinirate. Dakle, govorimo ovdje o koordinaciji politika za razvoj. Bilo bi zanimljivo čuti predviđali se koordinacija rada između vaše službe i potpredsjednice gospođe Mogherini bitno je da postoji koordinacija unutar Europske unije u odnosu na partnere, ali isto tako i u odnosu na OECD. Evo to bi bila moja pitanja e, i zahvaljujem još jedan put na dolasku. Nadam se da to nije posljednji put. Dobro, ove godine sigurno jest, ali nadam se da ćemo vas ponovno vidjeti i sljedeće godine. Mislim da nećemo imati sastanaka do kraja godine. Gospodin Preda je stalni izvjestitelj o dosljednoj politici za razvoj. Gospodin Noize. Hvala. Hvala gospodine povjereniče što ste nam došli u posjet i hvala što ste otišli u područje zahvaćeno ebolom. Mislim da to govori o solidarnosti. To nije ostalo samo na riječima, nego i u financijskom smislu. I hvala što ste bili na sastanku AKP-a u Strasburu. Ostavili ste dobar dojam ne samo na nas u izaslanstvu parlamenta, nego i na zaslanstvu, izaslanstvu AKP-a. Dakle, to je vrlo dobar početak. Mislim da je to bio dobar potez. Vi ste spomenuli koji su vaši glavni prioriteti. Rekli ste da je sporazum iz Kotonua prioritetan i da je bitno znati što će se dogoditi nakon 2020. Iznijeli ste i još jedan zanimljiv prijedlog, mislim da bismo o tome trebali razgovarati u odboru. Spomenuli ste mogućnost stalnog izvjestitelja za razdoblje nakon Kotonua. Što se tiče ebole, imam jedno pitanje koje je slično komentarima kolege. vezano je uz koordinaciju rada sa gospođom Mogherini i povjerenicom za humanitarnu pomoć. Povjerenikom za humanitarnu pomoć koji je također bio u područjima zahvaćenim ebolom. Zanima me što će Europska unija poduzeti u tom smislu i želio bih istaknuti da nam je kriza ebole ukazala na važnost e, koordiniranog pristupa posebno vezano uz zdravstvo i posebno uz zemlje koje su još uvijek nestabilne. Ako imamo na raspolaganju odgovarajuće ljekove, možemo reagirati i ranije i moći ćemo to učiniti ukoliko izbiju druge epidemije. Bilo je nekih primjera u drugim zemljama e, gdje su se stvari mnogo brže stavile pod kontrolu. Zanima me postoji li akcijski plan koji se bavi sustavima zdravstvene skrbi u tim zemljama i temeljem kojeg se može postići da postoji odgovarajuća zdravstvena skrb u tim zemljama. Postoje izvješće o kojima se govori o globalnom zdravlju. Bilo bi dobro da se to uključi u radni program komisije. Hvala gospođo predsjedateljice. Danas smo otkrili povjerenika koji ima mnogo entuzijazma, koji je vrlo odlučan. Ako nastavite tako raditi, imat ćete našu punu potporu. Povjerenik također zaslužuje i našu sučut jer u ovome upravljanju u Europskoj uniji on ima partnere imate sve krvu, da to tako kažem. Imate braću i sestre u komisiji. Imate jednog brata koji se bavi klimom, sestru koja se bavi trgovinom i imate mnogo konfliktnih zona, jednako toliko koliko imate sestara, braće i sve krvi. Znam da komisija, počeši od komisije koje su s lijeve strane, su vrlo kurtoazni, mi smo ponekad malo drski ja sam e, danas već u više navrata postavio neka takva pitanja koja su ipak bitna za nas. Dakle, ako želimo podvući crtu za one koji ne znaju mnogo o razvojnoj politici, ako trebamo reći primjerice da komisija troši 0,8%, da smo mi najveći donator, da temeljimo svoju politiku na nekim načelima, mogli bismo tome pristupiti i na drugi način. I drago mi je da sam vas čuo kako govorite o tom pitanju iz strateške perspektive. A tu se postavlja pitanje koordinacije. Rekao sam da imate sve krvu, braću i sestre. Imate isto tako i partnere, 28 država članica. Oni rade ono što žele. I Znamo isto tako kako reagira javnost e, vezano uz upravljanje ovom krizom koja se odnosi na ebolu. Ima mnogo suosjećanja i za vaše kolegu koji se bavi humanitarnom pomoći i gospođom Georgijevom koja je prethodila na toj dužnosti. Mislim da je nevjerojatno da Europsko vijeće kaže komisiji evo u vašem sastavu imate nekoga tko će biti koordinator Europske unije za ebolu. U redu, ali to komisija može učiniti i bez diktata Europskog vijeća. Dakle, ne mora Europsko vijeće propisivati kako da se ustroji temeljem ugovora. E, ona ima ovlasti da se organizira. Dakle, čak ima i obvezu koordinirati europsku razvojnu politiku. Ja bih htio da i vi isto tako imate iste ovlasti kao povjerenik i pritom imate svu našu potporu. Osim ovog upućivanja u razvojnu politiku, htio bih spomenuti koordinaciju, kao što ste i vi spomenuli. Isto tako ste rekli da se mora riješiti pitanje nejednakosti. Dakle, mislim da su to osnovne teme s kojima ste se suočili, odnosno s kojima ćete se trebati nositi u sljedećih pet godina. I isto tako vi ste naš strateški partner u čitavom procesu. Htio bih pozvati vas, ali isto tako i sve nas, da razmislimo o tome kako pristupiti problemima. E, znam da kada se postavljaju direktna pitanja da to ne daje, ne uvijek rezultate. Mislim da isto tako treba staviti naglasak na neformalne razgovore, no mislim da bismo trebali e, postići napredak vezano uz nešto na čemu smo počeli raditi tijekom prethodnog saziva, a to je arbitraža u zonama o sukobu. Dakle, arbitraža u smislu dosljednosti politika. Zanima me tko to radi, tko donosi odluke. Da, netko može reći da postoji sastanci među službama unutar komisije, no mislim da to nije dovoljno. Treba utvrditi neka temeljna stajališta. Vi biste, vi biste trebali imati ovlasti u tome i e, trebalo bi donijeti odluku na temelju nekih čvrstih načela. I tu bismo trebali produbiti stratešku analizu i suradnju. Mi to želimo i koliko sam shvatio i vi ste isto spremni e, na to. Evo, ograničit ću se na ovih nekoliko komentara. Neću reći ništa preciznije, no mislim da e, odlučnost e, u vašem nastupu nam daje nadu da ćemo moći nastaviti raditi u tom smjeru. Gospođa Guzman. Gracias. Buenas tardes, señor. Hvala vam. Dobrodošli, gospodine povjereniče. Iskoristit ću što ste došli u naš odbor i govorit vam o nečem konkretnom. Nedavno, zahvaljujući, nedavno smo čuli povjerljive podatke koji otkrivaju planove Europske unije kako bi e, Ekvador potpisao sporazum o slobodnoj trgovini. Riječ je o diplomatskim e, porukama i prema porukama se vidi da će da Evropska unija prijetila Ekvadoru da će ukinuti pomoć ako e, Ekvador ne potpiše sporazum o slobodnoj trgovini. Zar se na taj način prisiljavaju siromašne zemlje kako bi potpisale trgovinske sporazume? Moje pitanje. Kao povjerenik za međunarodnu pomoć i razvoj, hoćete li dozvoliti ovakve postupke? Hoćete li dozvoliti da razvojni pomoć bude instrument pritiska na pojedine zemlje kako bi te zemlje e, potpisale sporazume koje onda otvaraju vrata multinacionalnim tvrtkama? Gospođa Hautela, ime zelenih, hvala. Hvala predsjedateljice. Zahvaljujem e, povjereniče na izlaganju. Mislim da svi pozdravljamo vašu odlučnost u borbi protiv nejednakosti i to u raznim oblicima koje poprima. Isto tako pozdravljamo vašu odlučnost na borbu protiv svih oblika diskriminacije i uskraćivanja prava ženama i djevojčicama. To svesrdno podržavamo. Zahvaljujem također na komentarima vezano uz rezoluciju parlamenta o procesu o razdoblju nakon 2015. To bi trebalo biti korisno u vijeću i mi očekujemo da će neke odluke koje je parlament donio, posebno vezano uz seksualna i reproduktivna prava i zdravlje žena i djevojčica, da će to biti uključeno i u mišljenje vijeća postoji velik broj zemalja u svijetu koje nisu u potpunosti predane poštivanju tih prava. Također smatram da je iznimno bitno da inzistiramo na pristupu koji se temelji na zaštiti ljudskih prava. Htjela bih se sada osvrnuti na izvješće glavnog tajnika koje ste spomenuli, a koje je objavljeno 4. prosinca. Zamolila bih vas da nam e, nešto više kažete o tome, dakle sada kada je izvješće objavljeno i Europska unija će nadam se sada imati važnu ulogu. Koji su glavni izazovi pred Europskom unijom nakon što taj proces krene i kako možemo iskoristiti odlučnost glavnog tajnika vezano uz izvješće otvorene radne skupine? i zanima me koje bi bile vaše smjernice na putu međunarodne e, konferencije o financiranju održivog razvoja. Primijetila sam da je glavni tajnik e, naglasio potrebu za time da države UN-a primjenjuju svoje obveze temeljem službene e, razvojne pomoći, a prilikom, tom prilikom da se traže i privatna ulaganja. Dakle, koje bi bile vaše smjernice za ovu međunarodnu konferenciju? Dobro, dakle, sada možemo prva pitanja, e, dakle dvije minute za svakog govornika. Mislim da je bitno da znamo koji su sljedeći koraci za razdoblje nakon 2015. Imamo sastanak vijeća u petak, očekujemo da će oni donijeti zaključke i vidjet ćemo što će konkretno Europska unija poduzeti u sljedećih nekoliko mjeseci. Dakle, imamo mnogo pitanja za vas. Izvolite, imate 5 do 6 minuta, onda idemo na sljedeći krug pitanja. Hvala. Zahvaljujem na komentarima i na pitanjima. Većina vaših pitanja odnose se na koordinaciju rada među povjerenicima, koordinaciju među europskim politikama i kako postići da one dosljedno funkcioniraju u službi razvoja. Novi sastav komisije se zapravo temelji na koordinaciji rada i na dosljednosti politika potpredsjednici zapravo koordiniraju radom skupine povjerenika, takozvanih projektnih timova, koji su nadležni za pojedina područja. Jedan od najučinkovitijih i najbržih procesa koordinacije započeo je upravo u području vanjskih odnosa. A tu spada i politika razvoja. Potpredsjednica Mogherini i nekolicina povjerenika u čijem resoru e, su vanjski odnosi, ali isto tako i trgovina, energetika i poljoprivreda. Održali su barem tri do četiri sastanka zajedno, a bilo je i nekoliko bilateralnih sastanaka. Dogovoreno je kakav će biti osnovni pristup. Dakle, taj pristup bi trebao dovesti dosljednost razvojnih politika u samo središte globalnih politika. Primjerice sljedeći petak, naime ovaj tjedan, imat ćemo vijeće ministara za razvoj dakle s državama članicama i tu ćemo predstaviti pristup koji bi trebao staviti migracijsku politiku u perspektivu unutarnje i vanjske i vanjskih aktivnosti. Koordinacija vanjskih aktivnosti vidljiva je i u povezivanju tri aspekta, a to su e, vanjska i sigurnosna politika, humanitarna pomoć i reakcija na krizu, te dugoročna razvojna politika. Dakle, izgradnja sigurnosti i mira, zatim humanitarne pomoći i razvojne pomoći. To je upravo ta dosljednost politika koju želimo postići i smatram da i u tome imamo uspjeha, dakle da na taj način koordiniramo sve aktivnosti u području vanjskog djelovanja. To ide u prilog snažnijeg razvoja te politike, dakle snažnije razvojne politike Budući da nećemo imati izdvojene politike, nego možemo očekivati konkretan upliv čitavog niza politika. Bilo je i nekih konkretnijih pitanja vezano uz koordinaciju na suzbijanju ebole dakle zašto nam treba koordinator Europske unije za ebolu. Rekao bih da je ova kriza ebole do sada nezabilježena kriza i tako da su i reakcije Europske unije međunarodne zajednice potpuno novi. Dakle, svi napori za koordinacijom, neovisno o institucijskoj ulozi komisije, su bitni i u svakoj međunarodnoj organizaciji sa svim, u svim partnerskim institucijama postoji koordinator koji je zadužen za neposredno reagiranje, dakle da se definira neposredna potreba i tih 1,1 milijardi eura e, koliko se Evropska unija zajedno s državama članicama obvezala da će dati. Dakle, to sve skupa će se iskoristiti za nabavu lijekova, kreveta u bolnicama, e, liječnika u zemljama pogođenima ebolom. Dakle, to su sada najbitnije pitanje kako to, kako postići da svaka država članica da barem jedan liječnički tim i na taj način bismo mogli povećati e, i ojačati koordinaciju. U tom smislu surađujem sa povjerenikom Stilijanidesom e, kako bismo imali srednjoročnu i dugoročnu reakciju na ovu krizu Bilo je jedno pitanje e, navodnog pritiska ili ucijene. E, ne znam je li to bilo od strane Europske unije ili Europske komisije. Ne znam tko bi mogao vršiti takav pritisak u Ekvadoru. Bilo je riječ o tome da se pokušava postići da se sklopi e, sporazum o ekonomskom partnerstvu. Ono što je meni poznato, a time se i bavim, dakle to se više odnosi na trgovinsku politiku, a opet je sastavni dio naše koordiniranog e, naših koordiniranih napora u području razvojne politike. U svim slučajevima e, gdje se još pregovara o sporazumima o gospodarskom partnerstvu nismo imali prijetnje, nije se dakle prijetilo da će se zaustaviti ili suspendirati razvojni program samo zato što nije došlo do sklapanja sporazuma. Primjerice, svi nacionalni indikativni programi su odobreni i potpisani neovisno o potpisivanju sporazuma o ekonomskom partnerstvu. Dakle, da postoji neki konkretan dokaz o tome, ako i postoji takav dokaz, to nije u skladu sa ovime i dakle sa tom vezom između sporazuma o ekonomskom partnerstvu i indikativnih programa. Što se tiče predstojećih pregovora za razdoblje nakon 2015. Dakle, o programu za održivi razvoj. Htio bih reći sljedeće. Da, prije nekoliko dana je glavni tajnik objavio sažeto izvješće mi ga sada analiziramo detaljno. E, moje prva reakcija bila da ovdje postoji barem nekoliko aspekata koji su bitni za pozicioniranje Europske unije u pregovorima. Kao prvo, ciljevi se grupiraju Dakle, od bilo ih je sedamnaest i oni se grupiraju u šest prioritetnih područja. Rekao bih da većina nas, e, odnosno većina država članica je suglasna s time, jer bilo je pitanje e, hoće li se otvoriti prijedlog otvorene skupine, hoće li se prihvatiti prijedlog otvorene skupine ili dakle hoće li se ići u tom smjeru grupiranja ciljeva. A glavni tajnik UN je sada potvrdio e, taj pristup, dakle da treba grupirati ciljeve. Mislim da to može biti vrlo korisno za naš e, daljnji pristup i za to kako ćemo mi nastupiti u međuvladinim pregovorima. Nadalje, ovo, ovaj sažetak izvješća, ovo sažeto izvješće uzima u obzir i neka pitanja koja Evropska unija zagovara, a to je znači pristup e, koji se temelji na zaštiti ljudskih prava, na dobrom upravljanju, mi smo to naglasili kao sastavni dio razvojne politike, čak i temeljem e, novih e, šest prioritetnih područja. To će nam dati dodatni zamah u pregovorima i tako da možemo zagovarati opći, univerzalni pristup e, razvoju koji se temelji na zaštiti ljudskih prava. Što se tiče financiranja, što se tiče sredstava za provedbu, a to je jednako bitno, rekao bih sljedeće. Ako pogledamo zaključke Europskog vijeća ili stajalište parlamenta o obvezama koje preuzima Europska unija, dakle ovih 0,7%. E, ovo što ću sada reći je moje osobno mišljenje. Nismo o tome razgovarali unutar komisije niti s državama članicama, samo smo razgovarali u parlamentu. E, moj osobni pristup bio bi da je bitno za sveukupnu učinkovitost globalnog partnerstva i sredstava za provedbu da odradimo dvije stvari. Prije svega moramo se ponovno obvezati na svim razinama da ćemo e, se držati zadane razine u sklopu službene razvojne pomoći. Dakle, možemo razgovarati o rokovima i do kada bismo trebali ispuniti taj cilj, no to bi bio opći stav, opći pristup. To nam isto tako može dati dobru pregovaračku poziciju jer na taj način možemo tražiti da i ostali donatori pa čak i korisnici pomoći preuzmu svoj dio obveza, bilo da je riječ o financijskim ili nekim drugim obvezama. Dakle, govorimo o pregovorima. Za sada je samo Europska unija preuzela obveze, SAD, Japan nisu to učinili, e, Kina čak niti službeno ne evidentira e, svoj, e, svoje iznose službene razvojne pomoći, odnosno ne izvješćuje o tome. Dakle, sada možemo stražiti univerzalno obvezivanje svih dionika kako bi službena razvojna pomoć bila dosljednija, kako bi dobio jedan snažni instrument i kako bismo mogli imati i druge oblike provedbe, e, odnosno kako bi ti drugi oblici pomoći bili prisutni i učinkovitiji u sklopu razvojne politike. Zahvaljujem. Dakle, devet govornika je na redu. Prvi su Bran Hers, Petra Silva Pereira i Pavla Zahvaljujem predsjedateljici i izražavam dobrodošlicu povjereniku na naš odbor. Kao što smo čuli, imamo doista pun program pred sobom i želimo usko surađivati zajedno. U opaskama povjerenik ne lijepo istaknuo da treba podsjetiti sve države članice na obaveze koje su preuzele. E, mi imamo odgovornost da se pobrinemo da se tih obveza pridržava, ali imamo i obaveze na razini Europske unije. mene osobno zanima, uzevši u obzir da smo znatno napredovali u proteklim godinama i to osobito na prehrambenoj politici, e, te time da se činjenicom da se bavimo tim pitanjem, a šokantno je da preko 8 milijuna ljudi svake večeri lježe u krevet gladno, a dodatnih 2 e, milijuna također pati od problema veznih uz glad. Tijekom irskog predsjedništva problem je bio provedba plana o prehrani, što je bilo, bila obveza država članica i komisije u smislu jasnog e, napretka koji možemo kvantificirano ostvariti na Europskoj uniji. Neke tih obveza su ispunjene, napitao bih povjerenika koliko se zapravo napredovalo od, e, što, od posljednjih zaključaka vijeća po tom pitanju. I nadalje, e, čini mi se da jedna e, skupina za monitoring je formirana na temelju deset država članica, pa me zanima e, koji je status njihovog izvješća i kako smo napredovali u smislu e, prvih naznaka. Te za kraj, da li bi nam mogao reći kako on vidi koja je podrška njemu potrebna kao povjereniku od eurozastupnika e, u smislu postizanja zajedničkih europskih ciljeva. Hvala. Zahvaljujem gospodin Pereira. Zahvaljujem. Hvala i povjereniku. Vaših prvih mjesec dana rada jasno su pokazali posvećenost i pošteno je bilo reći e, da imamo jasne i ispravne prioritete pred sobom. Također ja bih osobno volio da dođe do veće konvergencije između onoga što Europska unija čini i izvješća UN-a. I slažem se s vašim uvodnim izlaganjem o tome kako je potrebno provesti mjere. Jer možemo imati cijeli niz e, vrlo širokogrudnih ciljeva, no ukoliko nemamo sredstva za ispunjenje, za ostvarenje, nećemo doći do rezultata. Znamo da komisija trenutno radi na priopćenju koje ćemo dobiti krajem siječnja. Parlament radi na izvješću također koje se temelji na dokumentu i koji ću ja podnijeti ovom odboru. A to će biti o financiranju nakon 2015. godine, no volio bih od vas čuti konkretno nešto o tome kako Europska unija može biti vjerodostojna u smislu ispunjavanja financijskih obveza, jer u proteklim godinama nije ispunjavala, obvezala se na određene troškove, no do sami, sami novci nisu se pojavili. Kakve dakle financijske instrumente možemo upotrijebiti? Upotrijebiti kako bismo dobili nužno financiranje za jednu pristojnu politiku koja će davati rezultate. I to također koristeći i razne oblike javnog financiranja. Sljedeći govornik, gospodin Verinen. E, ja pozdravljam napredak u e, formiranju grupa održivih razvojnih ciljeva. Pozdravljam informacije koje ste nam dali o koordinaciji pod vodstvom gospođe Mogherini između povjerenika koji se bave Eh, vanjskim pitanjima, vanjskim poslovima. I naglasio bih potrebu također za globalnom koordinacijom. Kao što ste rekli, gospodine povjereniče, Europska unija očito je najveći dionik u razvojnoj pomoći, u razvojnim politikama, no isto tako mi smo vodeća sila u trgovnim politikama. A trgovina i pomoć idu ruku pod ruku. Tijekom pregovora u Dohi unutar svjetske trgovinske organizacije. Glavni cilj je bio promicanje razvoja i to osobito u najmanje razvijenim zemljama, a naravno što se tiče razvojne pomoći, raz, pomoć trgovini je snažan element. Dakle, postoji snažna veza između dvije, te dvije stvari. Što se tiče zaštite okoliša, također postoji snažna veza, ne samo sa klimatskim promjenama, već sa zaštitom bioraznolikosti i e, promicanjem ekološki održivog razvoja u svijetu. Potrebna, potreban nam je stabilan i čvrst financijski sustav u svijetu za to također. ja se nadam da ćemo pod financijskim vojstvom vodstvom gospođe Mogherini, moći ostvariti snažnu koordinaciju između tih polja djelovanja kako bismo učinkovitije mogli utjecati na globalni razvoj i to naravno promičući održiv razvoj u svim poljima djelovanja. Dakle, možda nam možete nešto više reći o toj globalnoj razini koordinacije. Zahvaljujem. Sljedeći govornik. Hvala vam. Povjereniče, vi ste član novog kolegija na koji se obično poziva da unese nov život, udahne nov život u partnerske programe i da osnaži suradnju između država članica, te kao što ste spomenuli da se suoči s novim i sve većim ciljevima u razvojnoj pomoći i suradnji. Eh, no u krajnjoj liniji sve se svodi na vjerodostojnost, na imidž Europske unije, na rezultate provedenih programa. Ne mislite li da je vrijeme da eh, bi komisija trebala doći pred parlament sa jednom kristalno jasnom strategijom o tome kako poboljšati sinergije između pojedinih europskih institucija i agencija koje sve rade na europskoj razvojnoj pomoći, eh, pa čak i možda spomenuti mogućnosti spajanja pojedinih agencija i institucija. I druga stvar, ja predsjedam eh, jednih od, jednom od radnih skupina za nadzor eh, radnom skupinom A našeg odbora i dokumenti koje mi zaprimamo eh, nisu javni i citiram povjerljivi su. Dakle, zbog toga nismo objavili zaključke naše radne skupine jer oni sadržavaju elemente koji se dotiču sadržaja nejavnih dokumenata koje dobivamo od komisije. No kao zastupnici mi smo odgovorni svojim građanima i transparentnost je ključna za vjerodostojnost i demokratski legitimitet Europske unije. Nadalje, Europski parlament može usvojiti rezoluciju o pojedinoj mjeri ukoliko smatra da je komisija djelovala izvan ovlasti koje ima na temelju osnovnih ugovora. Ukoliko parlament može usvojiti takvu rezoluciju, to može učiniti samo na javni način i na taj način sadržaj e, nacrta provedbene mjere i reakcija parlamenta e, nesumljivo će postati javnima. Da li bi bilo moguće pojasniti kako se možemo pobrinuti da naš posao nadzornog tijela e, provodimo što je transparentnije moguće za svoje građane kako bi oni bili svjesni što odlučujemo u njihovo ime, a da pritom ne dovodimo u pitanje, ne ugrožavamo rad komisije. E, Judith Argentini sljedeće ima riječ. Hvala vam. Ja bih pitala povjerenika nešto o mineralima iz ratom zahvaćenih područja. Ovaj odbor sastavlja svoje mišljenje, odnosno izvjestitelj to čini, o zakonodavstvu koje se tiče uvoza ruda iz sukobom zahvaćenih područja. INTA je glavni odbor za to ali uz zakonodavstvo koje postoji, e, Europska komisija izdaje i priopćenje koje bi trebalo rasvijetliti e, mjere, prateće mjere a o tome se nigdje ne raspravlja o parlamentu, iako se radi o jednom kručnom dijelu slagalice zajedno sa zakonodavstvom kako bi se na terenu doista moglo djelovati. E, što se tiče legislative, ona se bavi samo uvozom u Europskoj uniju i talionica, rafinerija na drugim mjestima u svijetu, na stvari aktivnosti, one upstream aktivnosti koje E, mogu stvoriti održivo rudarenje u nekim sukobljenim i propalim državama. O tome se zapravo radi u priopćenju. I zanima me da li bi povjerenik mogao nas malo prosvjetliti o tim mjerama, jer pretpostavljam da će se njih financirati iz Europskog razvojnog fonda, a na programiranju se trenutno radi. Možda biste nam mogli dati vremenski okvir okvir na na kojeg vi radite kako bi e, zaživjele te prateće mjere. Jel sljedeće ima Hvala vam predsjednice. Dragi povjereniče, jako sam zadovoljna da je na vrhu vašeg prioriteta upravo borba protiv nejednakosti, a nejednakosti, kao što ste i rekli, e, rastu posvuda. Pitanju nejednakosti i pristupu resursima, kao što ste vi podsjetili ranije, dakle zdravstvenoj skrbi, obrazovanju, prihodima. Na to se nadovezuju brojne druge teme s kojima se susrećemo svakoga dana. I to su teme koje, čiji problem leži upravo u problemu nejednakosti. Tu se naravno najprije osvrćem na problem imigracija. Imat ćete svu moju podršku, ali i podršku mnogih ostalih članova ovog odbora i ovog parlamenta i u izvještaju u kojeg smo glasali uz veliku većinu prije nekoliko dana. Svi su klubovi zastupnika bili složni da se borba protiv nejednakosti stavi među top prioritete u borbi protiv siromaštva vi ćete imati važnu ulogu na dolazećim pregovorima, ali morat ćete govoriti jednim glasom. To naravno znači da ćete morati, dakle uz vaš doprinos i doprinos gospođe Mogherini. Želim vam doista sve najbolje, zato što ja se nadam da ćete nama pomoći da uspijemo uvjeriti najsramežljivije vlade uzeći u obzir i izvještaj e, generalnog tajnika Ujedinjenih naroda koji kaže da ni jedan cilj e, se ne može smatrati ostvarenim ako cilj nije ostvaren za sve društvene i gospodarske skupine. Za ostvarenje plana za razdoblje nakon 2015. jako smo se koncentrirali na dosljednost politika u cilju razvoja i vijeće će usvojiti zaključke o imigracijama u okviru politika razvoja. Nama, našem klubu zastupnika, je ta tema vrlo bitna jer politike koje se odnose e, na imigraciju moraju biti dosljedne sa politikama razvoja i politikama pomoći. I zanima me što planirate učiniti kako biste e, proveli ove ambiciozne zaključke vijeća i jeste li već učinili, učinili neke korake po tom pitanju? Sljedeći su Marija Holbrook, Nerika Guerrero i ja. Izvolite. Hvala vam, gospodine povjereniče. Vi ste u svom govoru spomenuli e, trgovinske sporazume. No, oni su mnogo više od izravne veze sa razvojnom pomoći. Dakle, postoji cijeli niz neizravnih utjecaja, uzmimo transatlantski sporazum sa SAD-om. Kakav će to imati utjecaj na zemlje razvoju? kakav utjecaj će to imati na svjetsku trgovinu u cjelini. Mi želimo zaštititi prava zemalja kako bi se izvoz sirovina oporezovao i kako mogu taj novac iskoristiti u svoje svrhe. Svjetska trgovinska organizacija to odobrava. Dakle, kako ćemo mi u trgovinskim sporazumima možemo interpretirati činjenicu da sve zemlje moraju određeni suverenitet imati nad svojom prehrambenom politikom, dakle mogućnost zaštite svojih vlastitih tržišta, jer ste rekli da je poljoprivreda jedan od ključnih sektora i to je, ona vrlo važna, ali i u borbi protiv siromaštva. Dakle, željela bih nešto više o tome čuti i e, još jedno konkretno pitanje. E, još uvijek postoji prisilan rad u Uzbekistanu u sektoru pamuka i parlament je u prethodnim godinama uvijek pozivao komisiju da se pozabavi time, to je učinio kroz niz rezolucija, jer situacija ondašnjih radnika danas je još uvijek nepremijenjena i užasavajuća. Zanima me kakve konkretne mjere planirate poduzeti u budućnosti e, u europskim programima za Uzbekistan. Kako ćete jednom za svakda privesti kraju prisilan rad? Da li je potrebno još 165 milijuna potrošiti na ruralni razvoj u toj zemlji ukoliko ondje postoji prisilan rad? Ili će se možemo pobrinuti da se taj novac doista može upotrebiti da se privede kraju prisilan rad? Enrique Guerrero, zatim Martin. Hvala vam, gospođo predsjednice, gospodine povjereniče. Ispričavam se što nisam bio na vašem uvodnom izlaganju, no znate koliko je često u parlamentu da se obveze preklapaju. Postoji čitav niz tema oko kojih bih htio čuti vaše mišljenje. Prvo se odnosi na koordinaciju donatora. Parlament je u prethodnom sazivu usvojio e, poslo molbu komisiji kako bi e, nam poslala pravila o koordinaciji donatora. No o tome do sada nismo još dobili nikakve novosti. Zanima me postoji li plan i planirate li vi uključiti u program rada definiranje pravila za bolju koordinaciju donatora koja bi omogućila i uštedu i bolju koordinaciju pomoći. Drugo se odnosi na 2015. Biće jako puno međunarodnih e, organizacija. Jedna od njih je revizija akcijskog plana Jogo 2005-2015 za smanjenje rizika od nepogoda. Dakle, to, tu je riječ o svim politikama sprečavanja nepogoda te potiče kapacitete za održivi razvoj. Zanima me ima li već komisija neko mišljenje o toj međunarodnoj konferenciji. Hvala i s moje strane doista sam bila zadovoljna što se tiče vaših osobne posvećenosti e, smanjenju emisija i to je nešto što bi trebalo biti uključeno u pitanja razvojne pomoći u pregovorima 2015. Također sam zadovoljan sa akcijskim planom i potrebom za stvarni napredak. Čuli smo prošli tjedan od doktora Mukwegea što se događa u Kongu, znamo i o Siriji, znamo da se mora više učiniti po pitanju e, rodne jednakosti i žena. Dva konkretna pitanja. Prije što ste došli, govorili smo o razrišnici proračuna za 2014. i o trenutnim proračunskim problemima pa e, smo se pitali kako ćete uspjeti ostvariti određenu prevagu u komisiji da se e, problemi riješe, da se obveze i e, troškovi mogu uskladiti, da dobijete sredstva potrebna za projekte. I konačno što se tiče cjelokupne koherencije situacije u Africi. Imali smo summit u Africi prošle godine što se radi nakon toga? E, kako ćemo jednu koherentnu politiku za Afriku stvariti koja bi e, uključivala razvoj i rješavanje pitanja terorista i predstavnici na sastanku kojem sam prisustvovao prošli tjedan govorili su da velik dio terorizma e, je zapravo posljedica siromaštva i mladi postaju lako rekruti ekstremističkih organizacija zbog takvih uvjeta. Dakle, radite li na tome na jedan politički, strateški način? Eto, povjereničem velik broj pitanja. E, Tek ste mjesec dana na dužnosti, ako ne uspijete se odgovoriti, imat ćete vremena vratiti nam se. E, hvala vam lijepo, da, doista cijeli niz pitanja. E, pokušat ću pokriti većinu smatram doista da je važno da naš dijalog bude otvoren. E, Ovo ovaj je naš prvi sastanak takve vrste i po svojoj e, naravi on će biti malo općeniti, ali ja bih rado ušao u detaljnije rasprave s vašim odborom o većini ovih pitanja smo, smo se dotakli u našoj današnjoj općoj raspravi. Primjerice, mogli, mogli bismo jedan zasaban dijalog, raspravu imati o pitanju globalne koordinacije ili koordinacije naše pomoći, primjerice o minera, rudama iz ratom zahvaćenih područja ili zapravo bilo kojih pitanja koje vi smatrate da je nužno postaviti komisiji i raspraviti sa odborima. No, nekoliko odgovora prije svega o, na vaše konkretne pitanja. E, da, radimo na pitanju podhranjenosti i prehrane kao jednim od važnih prioriteta e, cjelokupne e, europske razvojne pomoći i to velikom broju zemalja. Prije nekoliko tjedana u Rimu sam sudjelovao na drugoj svjetskoj konferenciji o prehrani i to je bila dobra prilika da se ponovo potvrdi predanost Europske unije tome da se ide iznad milenijskih razvojnih ciljeva u tom polju djelovanja i da se prehranu stavi na sam vrh naših prioritetnih akcija u održivim razvojnim ciljevima. Svjestan sam toga da je stvaren napredak primjerice u smanjenju gladi u svijetu sa 1,2 na 0,8 milijuna osoba odnosno milijardu cijela dva na 800 milijuna i što je još uvijek prevelika brojka jer čak i jedno, jedno gladno dijete je jedno gladno dijete previše u tom smislu. Dakle, što se toga tiče, rado bih poveo i detaljniju raspravu o nadziranju naših obveza po pitanju prehrane u svijetu vijeću parlamentu je dostavljeno prošli mjesec izvješće o tom pitanju i radojem se sada što ćemo moći čuti i doprinos parlamenta i vijeća o problemima prehrane, našim prioritetima i našoj posvećenosti tome u razvojnoj politici. Što se općenito tiče koordinacije ili konkretno između naših država članica i europskih institucija, eh, rekao bih da zapravo radimo na jednoj trostranoj platformi. Eh, bilo bi dobro imati bolju koordinaciju između programiranja i razvojne pomoći i konkretne pomoći eh, sa državama članicama. I tu napredujemo Cijelokupna koordinacija sa donatorima poboljšava se i to osobito unutar država članica. 40 zemalja koje su uključene u programiranje, dakle 40 zemalja partnera su uključene u taj zajednički program, zajednički sustav programiranja u kojem sudjeluju države članice i komisije. 20 od tih e, zajedničkih programiranja već su dovršeni, što konkretno znači da u smislu koordinacije sa državama članicama i što se tiče njihovih vlastitih programa i projekata u partnerskim zemljama, da je sada koordinacija puno bolja. E, sljedeća stvar je suradnja sa samim partnerskim zemljama. Prema našoj agendi za promjene koncentrirali smo svoju, svoje programe pomoći na one najmanje razvijene zemlje, one koje su najpotrebitije. I programiranje smo usmjerili na jedan e, odabran broj sektora koji su identificirani primarno kroz suradnju sa samim zemljama partnerima. Dakle, koordinacija u tom smislu se također poboljšava, a ono što moramo mnogo bolje učiniti je bolje koordinirati globalne donore, donatore. Dakle, one najveće donatore i one koji nove, koji se tek pojavljuju, mislim da prilično dobro nam ide sa SAD-om, imamo konkretne primjere gdje e, koordinacija doista dobro funkcionira. Vrlo skoro možda ćemo doći do do razine e, zajedničkog odobravanja i usmjeravanja nekih e, financijskih instrumenata koje bismo, dakle, kojima bismo upravljali zajednički sa SAD-om i gdje bi naše agencije surađivale s njihovima. A rekao bih da bi sa Kinom da postoji određena doza optimizma, ali i prostor za boljom koordinacijom. Prije deset dana u Kini sam upravo raspravljao sa svojim kineskim pandanima pitanja razvoja i zajednički smo zaključili da naši razvojni programi Naši razvojni programi se razlikuju, mi se više bavimo službenom razvojnoj pomoću, pomoći, dakle, pruženje pruženjem pomoći socijalnoj infrastrukturi, zdravstvu, obrazovanju, poljoprivredu, projektima za sigurnost hrane i tome slično. Dakle, brinemo se više o tom dijelu, a njihov razvojni program više je usmjeren na investicije, na ulaganje u infrastrukturne projekte. No, sve snažnije razumijevanje toga da sada moramo u boljoj koordinaciji ne međusobno se kritizirati, e, niti kritizirati međusobne modele razvojne pomoći ili pokušati konkurirati si kroz te modele, već pokušati pronaći način na koji bismo ta dva modela učinili e, što je više komplementarnima. Dakle, osnažiti tu taj komplementarni aspekt dvaju modela. I s kineske strane došle do otvaranja u tom smjeru i dogovorili smo se o boljoj koordinaciji, čak i o trilateralnim raspravama za najbolju razvojnu pomoć e, za Afriku, dakle između Europske unije, Kine i afričkih zemalja. Tako da bih rekao da je koordinacija globalnih donatora nešto što jest i što će ostati naš, jedan od naših glavnih prioriteta. Što se tiče Europskog razvojnog fonda, smatram da bismo u odboru DEVE, općenito u parlamentu s vremena na vreme se mogli dotaknuti ponovno tih pitanja, ali čini mi se da smo zapravo došli do jednog dobrog kompromisa koji bi što se tiče institucionalne prakse jasno kako funkcioniraju pitanja nadzora ali što se tiče Europskog razvojnog fonda, ja sam otvoren što je više moguće na održavanje daljnjeg dijaloga i na to da nadzor parlamenta bude upotrebljen što je više, što je intenzivnije moguće. Dakle, otvoren sam, spreman sam razmatrati čak i još jedan krug e, dogovora o ovim pitanjima, no ne mislim da bi to moglo biti neko prijeporno pitanje između parlamenta i komisije, odnosno između odbora za razvoj i e, naše uprave, zbog toga što bih doista volio da parlament bude što je više moguće uključen u pitanja nadzora i strateškog dijaloga. Rude iz ratom zahvaćenih područja, o tome smo raspravljali u više navrata, isto tako tijekom mojeg saslušanja u ovom odboru. I rekao bih da koliko se sjećam barem da sam vas zamolio da nam date određeno vrijeme, godinu ili dvije, da vidimo kako će zaživjeti proces e, dobrovoljnog certificiranja, a nakon toga da zajednički procijenimo da li je potrebno pristupiti nekim obveznim mjerama, obvezujućim mjerama za trgovinu i vađenje ruda iz ratom zahvaćenih područja. Dakle, uz puno poštovanje rasprave unutar komisije, nakon što sam to raspravio sa nizom kolega i zastupnika, rekao bih da bismo mogli ponovno se okupiti i vidjeti koji je okvir, koja su ograničenja, troškovi i koristi e, jednog potencijalnog obveznog sustava ili obvezujućeg zakonodavstva o ovim rudama zbog toga što Mislim da bi ovo mogao biti obvezujući pravni okvir, ali mogli bismo razmotriti i sustav potica za sve dionike uključene u ovaj proces. No, zajedno sa općom pravom za trgovinu mi smo spremni razmotriti ova pitanja uz još veću otvorenost i pokušaj iznalaženja najboljeg rješenja koje bi moglo zadovoljiti ciljeve koje postoje po pitanju ovakvih ruda. Da vidimo još neka od vaših zanimljivih pitanja. We, when speaking of the influencer and, and the role of a trade uh, kada govorimo o utjecaju i o trgovinskim aspektima e, naše razvojne politike, cjelokupnog napretka u partnerskim zemljama, e, ja bih rekao da nije nikada nisam smatrao da je trgovina jedini poticaj koji bi doprinjao gospodarskom rastu gospodarstvima naših zemalja partnera. I trgovinu sam uvijek sagledavao zajedno sa našim cjelokupnim doprinosom i pomoću e, i pomoći poticajima za privatni sektor ili u sklopu osnaživanja gospodarskih kapaciteta i kapaciteta upravljanja naših zemalja partnera i to osobito kako bi se potaknulo mikrosektor i male i srednje poduzetnike. I samo takvo gospodarsko zaleđe i bolji razvitak, iskorištavanje potencijala možemo početi razmatrati otvaranje europskih tržišta i stavljanje većeg naglaska na olakšavanje trgovine na međunarodnoj razini. Dakle, ta veza između rasta privatnog sektora u partnerskim zemljama e, je nešto što bi moglo biti okruženje za dobar poticaj njihova rasta. Što se tiče prisilnog rada, to velike vezano uz e, naše tematske programe. Bez obzira radili se o rodnim pitanjima, dakle pitanjima rodne jednakosti ili prisilnog rada djece ili općenito o pitanjima ljudskih prava u partnerskim zemljama. Dakle, prisilni rad uvijek je bio pri vrhu naših aktivnosti. U nekim zemljama imamo više manje dobrovoljne dogovore kojima se smanjuje ili čak u potpunosti ukida prisilni rad. A sljedeće godine e, provest ćemo jednu posebnu inicijativu koja će europsku razvojnu pomoć i politiku učiniti e, više usredotočenom na neke konkretne aktivnosti za privođenje kraju e, praksi prisilnog rada u proizvodnji e, u određenom dijelu, u određenom broju naših zemalja partnera. Što se tiče smanjenja rizika od nepogoda, radit ćemo na tome u, na međunarodnoj konferenciji u Japanu i pokušati povezati naš doprinos naš doprinos smanjivanju rizika od nepogoda e, sveobuhvatnim razvojnim ciljevima. Dakle, to će biti bez obzira na činjenicu da do sljedeće konferencije nećemo imati e, dovršen okvir održivih razvojnih ciljeva. No, što god bio naš stav za održive razvojne ciljeve i kakve god bile naše vlastite aktivnosti, aktivnosti u ispunjavanju tih ciljeva, e, to ćemo jednostavno prevesti u konkretne aktivnosti kako bismo mogli doprinijeti e, smanjenju rizika od nepogoda, e, bez obzira da li se radilo o prirodnim nepogodama ili onima uzrokovanim ljudskim djelovanjem. Proračunska ograničenja Ona uvelike utječu u svakom trenutku na naše razvojne programe i projekte. Naš glavni ravnatelj uvelike je uključen u ta pitanja, no nažalost u izboru financiranja moramo se voditi ograničenjima financijskim koja postoje za našu razvojnu pomoć, ali voljeli bismo zadržati najvišu moguću razinu financiranja programa u onim najmanje razvijenim zemljama, kao i one programe koje provodimo sa vrlo aktivnim organizacijama civilnog društva. No, kriteriji za odabir e, isplata i smanjenje e, tih isplata prilično su osjetljivi i morat ćemo, eto, po prvi puta proći kroz takav postupak e, ovaj mjesec i tijekom sljedeće godine. pitanja sigurnosti i razvoja, ponovno ona su uvelike povezana. I ne može postojati razvoj bez sigurnosti, bez stabilnog okruženja u pojedinoj partnerskoj zemlji ili cijeloj regiji ali obrnuto ne može doći do stabilnosti i sigurnosti bez stvarnog razvojnog napretka u tim zemljama i regijama. Zbog toga ovim pitanjima pristupamo kao međusobno povezanim pitanjima, dakle postoji taj neksus između razvoja i sigurnosti. Nemamo nijakvih problema niti sa konceptom, niti sa konkretnim mjerama koje se poduzimaju kako bi se bolje utjecalo na pitanja sigurnosti, antiterorizma, dakle, i njihovom povezanošću sa razvojnim programima. No, kad kada smo spremni razvijet, razmatrati novi politički okvir koji bi omogućio da ta veza, ta sprega mnogo bolje funkcionira. Jer još uvijek postoje određene brige, određeni upitnici o tome kako financirati neke sigurnosne operacije. Radili se samo o prepacivanju sredstava s jedne na drugu stranu. I tijekom srednjovočne revizije višegodišnjeg financijskog okvira u parlamentu i u komisiji e, moramo e, razmotriti da li je moguće stvariti novi pravni i financijski okvir koji će omogućiti e, punu učinkovitost i funkcioniranje te veze između sigurnosti i razvoja. Eto, mislim da sam došao blizu tome da odgovorim na većinu pitanja. Imali smo i pitanje o migraciji, ali toga sam se dotaknuo i prije. Dakle, unutarnji, vanjski e, aspekti migracije bit će visoko na popisu naših prioriteta i kroz nekoliko tjedana s državama članicama ćemo se upustiti u detaljniju raspravu uloge razvoja u sprječavanju ili smanjenju nezakonite migracije. No, ovo je tek prva faza e, i vidjet ćemo što trebamo dalje učiniti e, u suradnji s drugim službama u komisiji i doista ćemo izgraditi vezu između tih aspekata dakle, vanjskih i unutarnjih posljedica migracije i pokušati osmisliti jedan vrlo jasan politički paket u obliku nekog priopćenja ili na drugi način kako bismo jasno vidjeli što migracija zapravo znači i kako možemo dati sve od sebe da smanjimo negativne utjecaje migraciju, migracije na našu situaciju Dakle, istodobno da smanjimo utjecaj migracije na razvoj zemalja partnera. Hvala. Um, Hvala povjereničem. Mislim da ste odgovorili jako puno pitanja. Želite li još nešto dodati? Može, ali molim budite brzi. Da, mislim da se možda nismo dobro shvatili ja volim govoriti o obvezujućim ili neobvezujućim, ali smatram da niste vi taj s kojima moram govoriti o tome. Mene zanima mene zanimaju pratiće mjere ili alati u cilju održivog u cilju promicanja održivog rudarstva te što možemo učiniti kroz Europski razvojni fond Imamo s jedne strane zakonodavstvo, ali s druge strane priopćenje, to jest u vašim e, rukama. I ako nemate taj odgovor sada, ja bih voljela dobiti odgovor e, pisanim putem, ali bih voljela doista znati gdje se e, nalazimo. Sad sam shvatio vaše pitanje. Moram priznati da mjesec dana nakon početka mandata nismo se još uspjeli pozabaviti ovim pitanjem. dakle, e, minerala dobivenih iz e, konfliktom pogođenih područja. No, kao što sam pokušao objasniti, otvoreni smo da sagledamo i trgovinske i razvojne aspekte tog problema. I meni se čini da je najbolji doprinos povjerenika za razvoj u toj raspravi da napravi detaljniju analizu posljedica i trenutačne situacije u području nezakonitog rudarstva te mm, minerala dobivenih iz sukobom pogođenih područja. U redu, hvala vam povjereniče, puno vam hvala što ste nam se pridružili večeras. malo smo se duljo zadržali, nadam se da niste imali e, obaveze i veselimo se suradnji u budućnosti. Budući da smo pomaknuli prethodne točke dnevnog reda, ovime završavamo današnji sastanak. E, osim ako nema hitnih e, tema, završavam ovaj sastanak, a podsjećam vas da je sljedeći sastanak 21. i 22. siječnja. E, neću vam još poželiti sretan Božić jer ćemo se još vidjeti i ovaj tjedan i tjedan u Strasburu, ali ako neka od vas ne vidim onda vam želim ugodne blagdane. Hvala vam svima.